Poštovane kolegice i kolege, u skladu sa člankom 216. E, korekcije koji se odnosi na korekcije e, nije, nisu podnesene nikakve primjedbe, što znači da su podnesene korekcije prihvaćene. E, Martina Mihels kao članica odbora